Dakle, ako su četiri države članice, a govorimo jednim glasom, to je svakako bolje nego da svatko ima svoj stav. Dakle, ako želimo imati ulogu u ovom globaliziranom svijetu, moramo govoriti jednim glasom. Imamo još jednu minutu. Onda za GUE. Zahvaljujem. Ako želite možete reći da sam i socijalista, ali samo ako želite. Ja ću to ipak postaviti pitanje na njemačkom. <laughs> Ne znam, austrijski, ali ostaću na njemačkom. Imam dva pitanja. Prvo, ISF 27, tu smo imali određene probleme u prošlosti dakle bilance pojedinih društava, da imamo i banke u sjeni, to je velika pitanost na bankarstvo u sjeni. Sad me zanima koja je vaša perspektiva i perspektiva samog vrha Efraga s obzirom na tu problematiku. I u tom smislu bih ću postaviti jedno općenito pitanje kako vidite taj razvoj da kod računovodstvenih standarda, dakle mi smo govorili dakle gdje i u kojem pravcu ide ta orijentacija koja se temelji na nekakvim tržišnim vrijednostima i koje može imati određeno prociklično djelovanje, dakle i kolaterali za izdavanje kredita. Naravno onda to može isto tako dovesti do asset booma. Dakle, kako vidite taj cjelokupni razvoj s obzirom na jednu filozofiju računovođe, nazovimo to tako. I tu sam vas isto htio pitati da li s obzirom dakle članica EFRAGA, pogotovo kada govorimo o samom sastavu Technical Experts Group. E, gdje se ljudi regrutiraju iz same industrije računovodstva, da li tu vidite određene sukobe interesa ako oni savjetuju jednu javnu instituciju kao što je komisija i interesi Europske unije, dakle kako to mislite raditi, da li će možda doći do određenog povezivanja nekih čimbenika? Što se tiče prvog pitanja, Mislim da je vrlo važno, dakle, da su se jednostavno vodile bilance, tako reći, sa strane i to je uistinu vrlo ozbiljno kršenje opet ovog načela true and fair, istinito i pošteno, dakle, sfer i korektnostno, savjesno obavljati svoj posao. Ako poduzeća, određenim dioničarima, lagateljima želimo pošteno nastupiti, trebaju dakle i navesti da imaju određeno dodatno društvo koje nosi neki rizik, e, a to nije učinjeno, ali to će se ukinuti. Stoga to ne vidim kao veliki problem za budućnost, ali da, to je uistinu e, prije bio jedan vrlo veliki problem i u velikom broju zemalja e, i u Njemačkoj smo to imali da tu nisu zakazali samo standardi, već je tu zakazao i nadzor. Jer nadzor je tu trebao to pomnije promotriti i ne reći evo tu je jedna mala fusnota, tamo one nešto imaju Irsko i to nema veze, to će obaviti irske kolege. A Irci su onda rekli to je samo jedno društvo koje je u stvari dio e, njemačkog poduzeća pa se nećemo mi time baviti. Što se tiče ovaj Technical Expert Group, kao što je samo ime kaže, tu bi trebali stručnjaci sjediti u ja još ne poznam ni nisam susreo nijednog člana te skupine. Međutim, ne mislim da je a priori odmah pogrešno ili štetno da tamo imamo revizore ili druge stručnjake koji su dio te skupine. Radi se o tome mislim da možemo dobiti stručan savjet. Ovo što ste vi predložili možda uzemo ljude iz civilnog društva Međutim, trebamo se postaviti pitanje koji je naš cilj, što želimo postići dakle sa tim standardima, da nam oni mogu da definiramo, da definiramo European Public Good i kako će se to onda odraziti na same standarde. Ali mislim da nema smisla tko god sad bude član te stručne skupine, a to jesu stručnjaci, ja se ne ubrajam među njih, da ih sada nadomjestimo članovima nekih udruga civilnog društva, osim ako su i oni sami stručnjaci, dakle to ne isključujem. Ali opet određeni broj samo njih može doći u obzir. Hvala lijepa. Ali nema više vremena. Vi ste rekli da je problem sa IAS 27 je nešto što će biti uklonjeno. Možete to koliko ja znam, nije više moguće i održivo da se takva društva s posebnom namjerom e, vodi van e, bilance. Mm, za zelene, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ko prvo mi je drago i veseli me vaše imenovanje. Mislim da je ovo imenovanje isto tako znak našeg zajedničkog uspjeha. Tijekom proteklih godina smo ovdje uvijek iznova stavljali tu temu na dnevni, dnevni red, dok nismo uspjeli isto tako sudjelovati samom proračunu Efraga i to da je komisija e, sada prihvatila tvoju kandidaturu, odnosno da je tebe imenovala je e, naš zajednički uspjeh i to me uistinu veseli, a isto tako postoji sama ideja e, eksterniteta. To isto tako vidimo u tvojoj stranci u Njemačkoj, dakle gdje imamo te pozitivne i negativne a mi ovdje uistinu dakle imamo sad jedan pozitivan primjer. Tu se postavlja određena centralna pitanja vezana uz standarda, a isto tako što se tiče pitanja demokratske odgovornosti. Ja mislim da su EFRAG i IASB u stvari upravo ogledni primjeri koliko demokracije još postoji e, globalno gledajući u financijskim institucijama. I sad me zanima kako ćeš ti utjecati na to da s jedne strane unutar EFRAGA imamo jedan pluralistički sastav i tu isto tako smatram da dio stručne skupine treba biti stručnjaci, ali ne moraju svi stručnjaci dolaziti iz područja određenog gospodarstva, jer osveni standardi nisu neko vlasništvo poduzeća već su to standardi koji pripadaju cijelom društvu i treba ih svi moći i koristiti. I sad je pitanje da li sve stručne skupine i sve dijelo Efraga ćeš e, moći preispitati u smislu da li postoji taj pluralitet. E, što se tiče ove međunarodne razine, tu me malo stvari iritiraju. Jasno mi je da Kina E, neće demokratski odrediti svog člana u IASB-u, ali ne razumijem da europski e, članovi u tom tijelu nisu demokratski postavljeni. Dakle, tu su nam potrebne promjene koje idu upravo istom pravnu, pravcu više pluraliteta i više demokratske odgovornosti. I tu bih želio čuti glas Efraga. I na samom kraju čisto pitam da li će Efrag u budućnosti se stroko pridržavati svog mandata Dakle, da se neće miješati u neka druga područja, ne samo što se tiče vlastitih e, standarda, da bi ih trebali preuzimati neki drugi čimbenici, već e, kao što smo to doživjeli već kod e, izvještaja u pogledu porezivanja, da je Efrag komentirao stvari kojih se uopće nisu ticale. To me u svakom slučaju zanima, ali želim puno sreće i uspjeha. Hvala lijepa, posebno za ove riječi na kraju. Ja sam prethodno već rekao da nisam još ni dana radio u Efragu. Stoga kad tamo nastupim, e, bit ću suočen sa puno toga novog. Kada govorimo o samom sastavu te tehničke e, skupine stručnjaka, dakle, kao prvo ću morati vidjeti da li je taj izbor, odabir, način kako se to radi, da li je to nešto što je dobro, da li je transparentno, da li je održivo, Nadalje, i ASB je zastupljenost u tom tijelu. Svaka zemlja ima pravo poslati svog predstavnika u London i svatko to radi na način kako to njemu odgovara. I čini mi se da ćemo tu ipak morati još malo pričekati dok Republika Kina bira svoje predstavnike na način kako bismo se mi to demokratski zamišljali. ali Europska unija kao Europska unija još ne šalje članove u IASB nego pojedinačne zemlje, ali one, one, to same čine, odabiru. Da, trebamo uzeti u obzir da bi to trebalo se odvijeti na jedan demokratičniji način nego što je to do sada bio slučaj i rado ću prihvatiti taj komentar. E, kada govorimo o mandatu EFRAGA, dakle, ne znam da je sad Efrag komentirao nešto izvan svojih ekvira, odnosno ekvira svog mandata, ali kad govorimo o Efragu i parlamentu i ako želimo u budućnosti imati jednu otvorenu razmjenu mišljenja, mogu si jednostavno zamisliti da će se otići do određenih granica, što dakle nije samo po sebi štetno. To će jednostavno i e, obogatiti samo diskusiju, i na samom kraju, ali ne manje bitno, gospodine Hanemans, mikrofonu, ispričavamo se, nije mikrofon uključen. I uistinu imam veliko poštovanje za vas i imate doktorat u području gospodarstva i bili ste zastupnik u Europskom parlamentu. Ja mislim da ste vi dobar čovjek na pravi čovjek na pravom mjestu i 73 su vam godine i ukazujete na to da bi stanovništvo i dalje trebalo što je duže moguće raditi, ali kao kritičar bih ipak rekao sljedeće. Možda je to zbog mog neznanja, ali postoji jedan problem koji ja kontinuirano imam u pogledu e, nužnosti postojanja takvog tijela. Kako ja mogu objasniti e, europskim građanima da je nama EFRAG potreban? Imamo i ASB i imamo IFRIG Imamo isto odbor za financijske izvještavanje i tumačenje spominjali ste Majstat i izvješće koje je napisano i dakle vidimo i kroz onaj citat koji ste naveli da se tu navodi i ASB. Dakle, to me sada dovodi do mog pitanja. Moram to objasniti europskim građanima. Imamo jedno nadzorno tijelo, tehničku skupinu eksperata, sve te radne skupine. Ali koji je zadatak EFRAGA kada govorimo o odnosu sa IASB-om? Ako bi nam mogli sažeti na jedan vrlo jednostavan način, kratko i jasno, kako bismo mi mogli građanima objasniti da mi moramo možda kompenzirati o ovaj, američki način razmišljanja i zašto moramo imati takvu jednu instituciju koju bi se vi u stvari predstavljali? Well, I, I think, uh, uh, Pa, što se mene tiče, mislim da je očigledno da ne možemo bez efraga jer bi smo u tom slučaju prihvatili ono što neki nazivaju diktaturom ISB-a. Mislim da sve što ISB razvije, sve što osmisle kao standarde bi mi onda morali uzeti bez daljnjih e, razmatranja, bez daljnjih prilagođavanja europskoj specifičnoj situaciji i onda bi zapravo isključivo ovisili o tijelu koje se u prošlosti jako kritiziralo. I stoga smatram da, barem za sada, ne postoji mogućnost da živimo bez EFRAGA. EFRAG je europski pristup na neki način pomoću kojeg izravno utječemo konkretne standarde u onom obliku u kojima ih e, predstavlja ISB u Londonu. Kada ne bismo imali taj instrument, onda bismo jednostavno mali reći da ili prihvaćamo ili ne prihvaćamo standarde. A to nije e, prihvatljiv e, i izvediv, izvedivo rješenje. Imate pravo u prošlosti se većina standarda u obliku u kojem ih je posložio London e, uspješno i usvojila u okviru EFRAGA. Ali ja sve više vidim spremnost da se, ako je to potrebno, e, izravnije, snažnije obrane europski stavovi. I stoga mislim da ćemo u budućnosti moći primijetiti razlike između prijedloga koje dobijamo iz ISB-a i onih koji nam pristižu u obliku za, krajnjih standarda um, koji se, su namijenjeni primjeni u Europi. I to će biti upravo zahvaljujući radu EFRAGA. Dakle, za sada ne vidim nikakve mogućnosti da um, budemo bez EFRAGA. A po mom mišljenju izvješće Majštat nije jednostavno to tako reklo da je dakle, ISB tu, pa zašto bismo onda mi trebali sve te druge organizacije. Mislim, to nisu zaključci iz um, majštatovog izvješća. Hvala vam lijepa gospodine Klins. zahvaljujem i kolegama i kolegicama na mnogobrojnim pitanjima, zahvaljujem i tebi na tvojim, tvojim odgovorima. Mogu još e, pozdraviti i jednog bivšeg kolegu koji se sakrio skroz iza, gospodin Ole Schmidt, on je iz tvog kluba zastupnika, dobrodošli. Evo sad me nije zapravo čuo. oliv, mi smo te pozdravili. I sada bih e, zamolio da svi oni koji ne smiju biti prisutni na sastanku zatvornog za javnost da napuste dvoranu. Dakle, samo zastupnici, osoblje iz tajništva te suradnice klubova zastupnika smiju ostati.